Možemo nastaviti e, s temom Etiopije i kao što rekao smo, posljednja e, informacija koju smo dobili je, vrlo e, kritična prema Etiopiji, uhićenjima masovnim uhićenjima, e, gušenjem prava e, oporbe i e, također novinara i krajem 2015. godine u Etiopiji imamo manifestacije protiv vlade i prosvjede i od početka 2016. E, kreće opresija e, snaga e, sigurnosti i to vrlo brutalna. Od početka listopada ili početkom listopada stotine ljudi, tako se kaže, poginuli su u jednom kretanju masa nakon jednog e, festivala manifestacije južno od Addis Abebe. I e, policija je e, koristila suzovac i također pucala i 9.10. u nedjelju je proglašeno izvanredno stanje na razdoblje od šest mjeseci. E, Odbor za ljudska prava e, ima doista e, veliku zabrinutost o, za ljudska prava u Etiopiji, cijelu situaciju i prvenstveno sad ću dati riječ gospodinu Felixu Hornu koji je istražitelj za Human Rights Watch specijaliziran za rog Afrike. Hvala lijepa, izvolite. Thank you for this opportunity to speak hvala na mogućnost kojim se pruža da se obratim Europskom parlamentu i o Etiopiji i o odnosima sa Europskom unijom. Drug eh, listopada nepoznat broj eh, ljudi, vjerojatno stotine, poginuli su tijekom eh, stampeda, kada su vlasti koristile suzavac i pucale tijekom godišnjeg festivala. Tu se radilo o važnom e, događaju na koji se okupljaju milijuni osoba svake godine. Te smrti su dovele do vrhunca e, srđbu e, naroda i danima koji su prethodili bilo je uništavanja zgrada. 9.10. proglašeno je izvanredno stanje, no prethodno je bilo veliki broj prosvjeda u Armeji. E, Adis Abeba je smatrala da treba dodatno razmještati e, farmere e, Aruma skupine. To je nešto što se ranije dešavalo u drugim dijelovima Etiopije. No, dok je vrijeme dok je u siječnju vlada najavila odgodu svog plana, prosvjedi su se proširili i tu se radilo prosvjedima protiv brutalnih reakcija e, vlasti i prosvjedovali su protiv desetljeća marginalizacije agroma naroda. Većina ljudi s kojima sam razgovarao rekli su mi da imaju nekoga iz svoje obitelji koji je uhićen, ubijen ili nestao u srpnju. E, u Muhara regiji su nastali novi prosvjedi Prosvjedi su nastavili u osmom mjesecu, sigurnosne snage ubile su više od stotinu ljudi u tijekom jednog krvog vikenda. Human Rights Watch in, razgovarao je s više stotina ljudi na 80 različitih mjesta u Etiopiji i mogli smo ustanoviti da su sigurnosne snage koristile neprimjerenu silu i ubile više od 500 prosjednika. Deseci tisuća osoba su e, zadržani, desetine tisuća osoba su zadržane i prevedene bez ikakvog opravdanja. Brojni su mučeni i Vojska je isto tako organizirala uhićenja i mučenja, to je ona ista vojska koja treba zavesti red u vanrednom stanju. Dakle, ovo je sada najgora kriza kako je ova vlast preuzela stvari u svoje ruke 1991. Etiopljani hrabro traže ljudska prava. Nadležna tijela trebala bi vršiti pritisak na Etiopiju da poštuje osnovna ljudska prava i da e, izvede pred pravde odgovorni za to, a Europska unija bi trebala biti predvodnik u tome. Ovdje imamo sustavno ugrožavanje temeljnih ljudskih prava i Etiopija je jedna od afričkih zemalja koja najviše zatvara novinare. Novinari i blogeri moraju birati između samocensure, e, maltretiranja, uhićenja ili života u egzilu. Web strance koje su kritične prema vladi su blokirane, radio stanice se ometa a oni koji surađuju sa organizacijama zaštitu ljudskih prava često su meta uhićenja. U zadnjih tri mjeseca vlada je blokirala u potpunosti internet na u određenim dijelovima, ograničen je pristup društvenim medijima i radio veze se ometaju. Blogeri su uhićivani uhit, e, i međunarodni novinari imaju ograničen pristup zemlji. Dok razgovaramo, vlada blokira pristup internetu u brojnim dijelama Armeje. Neovisne skupine za zaštitu ljudskih prava suočene su sa sličnim problemima. 2009. godine vlada je donijela zakon koji uveliko ugrožava i sputava rad nevladnih organizacija i boraca za ljudska prava. Zakon za borbu protiv terorizma iz 2009. godine E, koristi se za e, sputavanje mirnih okupljanja. Mnogi novinari, aktivisti, blogeri osuđeni su na temelju tog zatvora i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. Sudovi imaju ograničenu neovisnost. Bilo je velikih restrikcija na političke stranke oporbe, što je 2015. godine stvorilo koalicijsku oporbu, gdje je stotinu posto gdje, gdje ipak vlast stotnu posto, odnosno 99,6% sjedišta usprkos e, općem protivljenju njihovim, e, njihovoj politici. Jaka je, jak je strah od e, pružanja otpora vlasti, no tijekom godina vodeći razgovore s ljudima na terenu postalo mi je jasno da strah brzo nestaje. Oni koji izlaze na ulice, kao što su tisuće njih radile na stotnama mjesta, e, brutalna e, vlasti su jako često brutalno odgovarale. Oni koji se žele javno javno dovesti u pitanje djelovanje vlasti i imaju jako ograničen prostor djelovanja. Na primjer, u trećem mjestu 2015. godine pastor e, Omata je uhićen e, sa šestero svojih suradnika nakon e, nakon toga su optuženi za teriško djelovanje i sudjelovanje u naoružanoj teriškoj skupini. Human Rights Watch i drugi vidjeli su kako se nasilno razmješta ljude i stotine, nekoliko tisuća ljudi je moralo pobjeći iz Etiopije u susjedne zemlje. Program koji to omogućuje financiran je iz fondova iz budžeta Svjetske banke i fondova Europske unije. No, Human Rights Watch je ustanovio da je došlo do zloporabe i evropskih fondova. Tu se radi o e, financiranju za kupovinu sjemena, e, pršivača i tako dalje. Prvo te se ispričava i ali govornik ide čita ovaj tekst velikom brzinom, tako da je teško sve pohvatati. Livelihood and ultimately for their survival, which further decreases the likelihood that they will be able to, um, to engage in open discussion with the government. Now the EU has chosen to employ... Europska unija odlučila je aktivirati svoju tihu diplomaciju kada se govori o suradnji sa Etiopijom. Zatvaranje oči pred onim što se dešava jest čisto podrivanje prioriteta Europske unije i ugrožavanje partnerstva. Pristup Europske unije kontraproduktivan je kada se radi o ljudskim problemima, no ipak je bilo nekih pozitivnih koraka. Na primjer, u siječnju parlament je usvojio jasnu e, uredbu najjaču u čitavom nizu godina glede Etiopije. Mnogi se nadaju da će to pomoći da se stvari pomaknu s mjesta. Za sad to nije bilo tako. Mi blisko surađujemo sa kolegama kako bismo nagnali Europsku uniju da donese jake odluke kako bi se iniciralo jasnu promjenu stanja u Etiopiji. Nedavno najavljeno stanje opće opasnosti je ugrozilo pravo na okupljanje i e, slobodu govora, no jako je važno da se ta prava poštuju i da se ne stigmatizira nikakva skupine ovisno o njihovoj vjerskoj ili drugoj pripadnosti. ne smije se koristiti snagu kako bi se borilo protiv eh, određenih skupina. I na taj način eh, je upravo Etiopija upala u situaciju u kojoj se sada nalazi. Kratkoročno imamo tri stvari koje trebamo raditi u EU. Kao prvo, EU unija mora i dalje inzistirati na međunarodnim eh, istraživanjima u Abhariju od studenog 2015. godine i e, od pokolja na nedavnom festivalu. U rujnu smo imali sastanak koji je predstavljao prvi pozitivan korak u tom smjeru. Europska unija također bi trebala nas e, pozvati Etiopiju da pozove e, posebnog izvjestitelja Europske unije E, i njegove suradnike, njih 11 čeka na dopuštenje da uđe na teritoriji. Evropska Etiopija nije nikoga pustila, osim specijalnog izvjestitelja za Eritreju, da uđe od 2007. godine na tlo. A kao što znate, Etiopija je podpredsjednik e, vijeća vijednih naroda za poštivanje ljudskih prava, dakle trebala bi biti uzorna po tom pitanju. Isto tako treba vidjeti što je svim uhićenjima. Bekele Gerba je potpredsjednik e, Federacije e, naroda Ruma i veliki pobornik e, nenasilne borbe. On je uhićen u prosincu 2015. godine po zakonu za borbu protiv terorizma. On je veliki pobornik, odnosno kritičar vlade i treće, Europska unija bi trebala javno u ukidanje restrikcija glede slobode izražavanja i govora isto tako ukidanje restrikcija pristupa internetu i društvenim medijima te ukidanje zakonitih radio Hvala. Thank you very much. Eh, voy a dar la palabra ahora de nuevo a la jefa. Dakle, sad dajem eh, opet eh, riječ Uredu za vanjsko djelovanje e, sekcije za Afriku. Pet minuta, gospođa Vidi. Thank Najljepša hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Mislim da smo svi vidjeli, pročitali izvješće Human Rights Watcha, Amnesty Internationala, i drugih lokalnih međunarodnih e, organizacija koja se tiču ljudskih prava, stanja ljudskih prava u Etiopiji i mislim da se slažemo s tim da imamo velikih razloga za zabrinutost. Raspravljali smo i kontinuirano raspravljamo o tome što se nam događa sa našim etiopijanskim sugovornicima ovdje, u Adisa Bebi i na marginama svih ključnih e, foruma na kojima nazočimo i doista pozivamo na inkluzivnu raspravu kako bismo mogli sudjelovati u rješavanju pravih e, uzroka i posljedica ovih problema. Znamo da, je da se vlada Etiopije donekle zatvorila već neko vrijeme kako bi interno analizirali koji su korijeni problema to se djelomično vidjelo u govoru predsjednika koji je održan pred parlamentom. Tu se vidi koji su po njihovom mišljenju glavni uzroci e, problema i koji je način e, rješavanja tih problema. No mislim da je doista jasno da dosad pruženi odgovori za rješavanje legitimnih e, briga stanovništva Etiopije ne zadovoljavaju očekivanja stanovništva. Stanovništvo nema dojem da se doista valjano razmatra njihove probleme. Dakle, usprkos internim raspravama i komunikacijama koje je vlada objavila, vidjeli smo nemire i prosvjede koji nastavljaju s različitim žarištima u različitim regijama države i mogu reći da smo vidjeli da je nasljed doseglo novu razinu recentno. Spomenuli ste dramatično i tragično e, tragične događaje u, na festivalu u gdje je veliki broj ljudi stradao. Vidjeli smo napade stanovništva na privatna ulaganja u različitim mjestima, ulaganja u kojima su i e, europska ulaganja, ulaganja um, država članica Europske unije, turistička središta koja su spaljena, dakle, a ta ulaganja pružaju mogućnost zapošljavanja ljudi. No, ovo sve čitamo kao masovni izraz frustracije i nezadovoljstva stanovništva i osobito mladeži. Svi znamo da je vlada reagirala tako što je uvela izvanredno stanje tijekom eh, vikenda, prošlog vikenda. Mi smo reagirali tako što smo izdali izjavu, pozivamo i zatražili smo poštivanje ljudskih prava u svako vrijeme, pa i u izvanrednim situacijama. Jako je važno kada se država nalazi pod izvanrednim stanjem da se ljudska prava i dalje poštuju. I opetovali smo poziv za od održavanjem dijaloga s predstavnicima naroda, a ne samo da se prosljeđuju poruke narodu, već e, je potrebno da postoji pravi dijalog s narodom koji je frustriran, nezadovoljan i koji doživljava da ne može izjasniti, izraziti svoje nezadovoljstvo u Etiopiji. Imali smo više bilateralnih susreta s vlastima, s predstavnicima vlasti Etiopije u Etiopiji, u Briselu i drugdje gdje smo se mogli sastajati, gdje smo to jasno stavili do znanja. Također smo rekli da ćemo pomno motriti na koji način se koristi izvanredno stanje, jer to može biti jak, jasan pokazatelj do koje mjere postoji iskrena volja da se surađuje s narodom ili ne. Naš načelnik misije Vadisa Bebi zatražio je uspostavu političkog dijaloga na najvišoj razini sa predsjednikom vlade, ono što mi nazivamo dijalog po članku 8 da se raspravlja o recentnim događajima i o izvanrednom stanju. Kao što rekao, nastavit ćemo pratiti ovu situaciju, jer i osobito uspostavu izvanrednog stanja jer to smatramo od ključnog značaja. Vjerujemo i koristimo svaku moguću prigodu mm, da izgradimo dijalog koji je pravi, valjan dijalog u kojem se može razmijeniti gledišta i gdje se može progurati određene stavove, naše stavove koji predstavljaju naše vrijednosti i vrijednosti za kojima, iza kojih stoji Europska unija i mi to radimo na svakom sastanku. Mi ne vjerujemo da se situacija može poboljšati ili riješiti na bilo koji način putem nasilja. To je jasna stvar i to je poruka koju mi prosljeđujemo svaki put. Naravno da gledamo kako to može utjecati na naše bilateralne odnose, dakle bilateralne odnose između Europske unije i Etiopije od uvođenja iz, izvanrednog stanja nismo se imali, nismo imali prigodu konzultirati se na sveobuhvatan način sa državama članicama, to je nešto što je sad trenutno tijeku, no jasno je da će to sve imati utjecaja na našu suradnju i odnose s Etiopijom. Dopustite da kažem koju stvar o strateškim odnosima koji su ranije tijekom godine potpisani od strane predsjednika komisije Junckera biti ta strateška uspostava odnosa pruža nam jedan okvir na temelju kojeg možemo produbiti dijalog u određenim područjima uprava i ljudska prava su neka od njih. Nismo još prešli na provedbu ovog strateškog, e, strateške suradnje jer za to je potrebno neko određeno vrijeme. Jedna od prvih akcija koja je predviđena jeste E, organizirati jedan e, veliki događaj za poslovni sektor, što je predviđeno za sredinu studenog. To je odgođeno, dogovorili, složili smo se i razgovarali smo sa partnerima iz Etiopije. Dakle, složili smo se da ovo nije pravi trenutak da vidimo, e, da analiziramo situaciju koja bi se ticala budućih ulaganja Europske unije u Etiopiju sa poslovnim sektorom, dakle signal koji bismo uputili bio bi potpunosti kontraproduktivan. Dakle, nismo doista stvarno započeli pokretati druge vidove dijaloga koji su predviđeni pod tim strateškim eh, odnosom. Novo je važan instrument za kojim trebamo posegnuti i mislim da smo se složili s Etiopijom da su upravljanje, da su dijalog o upravljanju i ljudskim pravima prvi koje ćemo aktivirati i koje nadam se da, da se s tim slažu u potpunosti. U biti s tim se slažu i države članice. Hvala. Trebam u 10.30 završiti, e, a dosta vas se javila za riječ. Hans Toswald, koordinacija za razvoj istočne i južne Afrike, e, Evropska komisija EFKO. I e, žele nešto reći i zastupnici. Nije lijepo prekidati, ali doista imamo vrlo malo vremena. Hvala. Naša hvala, evo ja ću doista nastaviti biti koncizan. Claudio i kolege uveliko smo surađivali, dakle pokrivena je već većina. Kada se radi o političkom okviru koji su definirali kolegi iz službe za vanjsko djelovanje, mi smo u potpunosti, se slažemo u potpunosti s tim naš razvojni program i strateški odnos e, ovom političkom postupku. Želim samo spomenuti nekoliko važnih činjenica. Dakle, razvojna suradnja utemeljena je na sporazumu iz Kotonua. E, osnova toga svega je partnerstvo i to je nešto do čega nam je jako stalo i europske vlade uspjeli su podržati proces koji je polučio znatne beneficije za stanovništvo Etiopije. Ove godine a ne želimo ovdje ništa podcjenjivati, mislim podcijeniti probleme koje imamo, ali situacija ove godine, ako je poredimo sa 83. 85. Mislim da ovdje imamo veliko poboljšanje i to je dokaz da je vlada Etiopije napredovala na polju suradnje. Ovdje ne želimo razgovarati o navodima, o zloporabi programa. Mi smo u potpunosti svjesni određenih briga i odlučili smo prestati podržavati te sporne programe. Želim privući vašu pozornost na činjenicu da iako blisko surađujemo s vladom, svi naši programi imaju za cilj da budu od izravne koristi stanovništvo Etiopije. Etiopija je najveći korisnik novog uzemnog fonda za Afriku. 97 milijuna dola, eura je E, se koristi i za pomoć najugroženijim e, populacijama, izbjeglicama i ljudima koji su najugroženiji sušama i svim uzročnicima razmještanja i klimatskih promjena. Na temelju metodologije koju smo koristili za e, dotacije E, Etiopija ima pro, nacionalni program 745 milijuna dolara, e, eura, ispričavam se, od ukupno 745 e, milijuna eura, otprilike Etiopija dobiva 500 milijuna njih, dakle najvećih je u afričkom kontinentu. Ovaj program podrazumijeva velike, veliku pomoć civilnom društvu. Istina je da u Etiopiji nemamo tradicionalne programe rada za pomoć e, poštivanju ljudskim pravima. Tu imamo određena ograničenja, to što je istina, no ipak pokušavamo, a što vlada razumije, e, pokušamo jačati civilno društvo što je veliki prioritet i radimo na tome. Dakle, neću više e, duljiti, mislim da imamo ograničeno vrijeme, predajem vam riječ predsjedavajuća. Hvala lijepa. Na nekoliko minuta dajem riječ gospođi Beatriz Mjež, e, Digi Eko, e, sektor Rog Afrike. Najpše hvala, bit ću kratka. Dakle, najprije, ako dopustite, želim spomenuti činjenicu da ukoliko želimo održati humanitarnu pomoć, moramo ostati neutralni, neovisni i nepristrani, što znači da se ne moramo usklađivati sa politikama vlade, što uveliko pomaže. Samo želim biti kratka jer opet smo ovdje suočeni sa problemom krizljivskih prava. Ne možemo je nazvati humanitarnom krizom, no e, ipak postoji humanitarna kriza u Etiopiji. Spomenut je El Niño, problem e, s hrane i sigurnosti, El Niño, slažem se, nije bio e, onakav kakav je, kak, nije uzročio takve situacije kao prije 20-30 godina, no ipak e, utjecaj El Niño 2015. i 2016. bio je doista veliki. E, više od 7 milijuna ljudi ostalo je bez, 17 milijuna ljudi ostalo je bez hrane, 9,7 milijuna potrebno je pružiti humanitarnu pomoć a e, njima izlazi susret e, u biti vladin, e, vladin program za prehranu. Ovdje nismo spomenuli ni interno razmješteno stanovništvo u Somaliji. 700 tisuća ljudi razmješteno je zbog različitih interno, zbog različitih uzroka, dakle tu su i sukobi, ali i nestašica hrane. I bilo je riječi o izbjegličkoj krizi, Etiopija jest i dalje najveći, najveća zemlja koja najviše izbjeglica prima, 741 tisuća otprilike izbjeglica je u, e- e, koji su prvenstveno iz Južnog Sudana, Eritreje i Sudana. Što se ovoga tiče, želim prvenstveno reći da možda dio sam ljudi iz Eritreje a ovdje ne govorimo o migrantima, već o izbjeglicama koji bježe e, iz, od teških situacija, prvenstveno od sukoba u njihovoj zemlji, e, spremni su vratiti se e, doma ukoliko bi došlo do promjene situacije u njihovim matičnim zemljama. Naravno, mi nismo naivni i ne želimo reći da moramo ostati neutralni, neovisni, nepristrani, no radimo, surađujemo s Etiopijom i dakle blisko motrimo što se dešava tamo, ne u biti isključivo sukobe koji za sad ne utječu na naše programe, ali tu je e, stanje e, izvanredno stanje i ovisno o e, izvanrednom stanju u određenim regijama morat ćemo vidjeti kakav će biti moguć pristup za humanitarne za partnere u pružanju humanitarne pomoći. Nama je potreban pristup kako bismo mogli napraviti procjene i nadzor izvršenja projekata, dakle nam je potreban izravan pristup tim eh, lokacijama, u suprotno morat ćemo zaustaviti prekinuti s radom. Zatim drugo, imamo problem sigurnosti, kako sada stvari stoje, E, nije bilo nikakvih problema sa partnerima u pružanju humanitarne pomoći, ali ako bi došlo do bilo kakvih problema, onda bismo morali, to bi utjecalo na pružanje humanitarne pomoći i želim reći da je ova godina izvanredna jer e, zbog Elninja imamo 165 milijuna eura za Etiopiju, a u normalnoj situaciji se radi o 25 do 30 milijuna eura. Hvala. Dajem riječ predsjednici odbora za razvoj Linda Hvala, vidim eh, da nemamo dovoljno vremena. Samo ću reći da eh, nam Diđi Devko kaže da je Etiopija najveći primatelj eh, naše pomoći i postoje razlozi zašto je to tako i nema nikakvih razloga da Etiopija ne bude i dalje primatelj eh, razvojne pomoći i da postane, zahvaljujući tome, sabilan partner Europskoj uniji. No, doista smo zabrinuti zbog eh, stanja ljudskih prava. Svi u politici znaju da će uvijek postojati oporba. To je samo po sebi razumljivo. Također eh, i u vlastitim redovima imate oporbu. I to je zapravo sastavni dio političkog života. Mi svi znamo također da postoji teško stanje u Etiopiji u brojnim pogledima, no zapravo trebali bismo priznati da je mirno prosvjedovanje doista normalno i trebamo naći načina kako s time postupati na miran i demokratičan način u punom poštivanju ljudskih prava. Dakle, bilo je korisno imati ovo današnju razinu gledišta. Nadam se da će ova poruka doći i do etiopijskih vlasti i da ćemo moći surađivati s njima kako bismo ostvarili demokratsku, stabilnu Etiopiju koja ide pravim putem i koja pruža bolji život svom stanovništvu. Hvala. Još dva zahtjeva za riječ, gospođa Gomez i gospođa Biler. Svaka po minutu. Molim vas, jedna minuta, ne više. Ja bih e, rado vjerovala da su službenici komisije naivni, jer u suprotnom to bi značilo da su lažljivci. Situacija u Etiopiji je ovako strašna kao što je opisao gospodin Horn. Ona nije demokratska zemlja. Samo kada je e, bio tu član Front Nacionala, smatrao da je to mlada demokracija i doista je neshvatljivo što e, SVD e, smatra da je to demokratski partner. Dakle, vlast je nelegitimna, nije osvorena na izborima i ona ubija stanovništvo i doista je strašno što izdajete ovakve izjave u kojima se tvrdi da je parlament okvir za dijalog i da izvanredno stanje podrazumijeva poštivanje ljudskih prava kada je to upravo povreda ljudskih prava i ja bih samo podržala preporuke gospodina Horna. Trebamo to učiniti na jasan način e, i trebamo zatražiti neovisnu i nepresrednu istragu ove represije, e, što uključuje također i e, tijekom festivala i reća i trebamo pozvati E, također da se spriječe kršenja slobode govora i traži, e, trebamo tražiti oslobođenje političkih protivnika. Jer se to nastavlja i, i jučer nakon što je gospođa Merkel u izvanrednom stanju posjetila tu zemlju na našu zajedničku sramotu. To je dosta jasno, gospođa Logmiller, izvolite. E, hvala. Imam jedno pitanje i za gospodina Horna iz Human Rights Watcha koji je održao doista zanimljiv govor o situaciji o Romaca. Dakle, možete li nam nešto više reći o tome? Drugo, izjava Unije da e, zapravo ne smatra situaciju tako teškom kakva ona doista jest. Smatrate li da Unija ne uspjeva točno definirati kršenja ljudskih prava? Smatrate li da treba promijeniti politiku u tom smislu? Spomenuli se također i posjet kancelarke Merkel. Pet afričkih zemalja s kojima imamo partnerstvo za migracijsku politiku. Dakle, ona je posjetila tri od tih pet zemalja. U Etiopiji je trebalo otvoriti predstavništvo Afričke unije, no Etiopija i druge zemlje bi htjele da se migranti i izbjeglice zadrže na teritoriju, no ako to znači da nije potrebno upućivati kritike zato jer se žele ostvariti ta jamstva, onda ćemo imati tešku situaciju na odboru jer šutnjom nećemo riješiti problem zaštite ljudskih prava. Hvala gospođo Lobires. Najprije gospođa Veržija, onda gospodin Daksusen. Hvala predsjednice. Želim se složiti s onim e, što je što su rekli kolegice Ana Gomeš i Barbara Lohbiller. Želim zahvaliti gospodinu Dornu na izlaganju i pridružiti se izrazima zabrinutosti što nije dovoljno <laughs> jak izraz brige spram onoga što se dešavalo e, prije uspostave vanrednog stanja, a možemo misliti tek što je sad pod vanrednim stanjem. Dakle, jasno mi je e, da predstavnici Europske komisije i Europska služba za vanjsko djelovanje žele biti obazrivi u svojim izjavama, no ipak postoje određene granice. Mislim da je puno toga rečeno kada je malo prije rečeno da afričke države ne razumiju europsku obsesiju glede stanja migracija s obzirom na njihovu situaciju, to, je, e, to se može razumjeti, jer ono što se dešava među afričkim državama kretanje stanovništva nema nikakve veze sa omjerima e, migracija među europskim državama. Dakle, jasno je da oni ne mogu to shvatiti. No, kada nakon izbora stranka na vlasti ima 100% sjedišta u parlamentu, sve je jasno, ne treba se više <laughs> ništa dodatno govoriti. Dakle, već to bi trebao biti jasan znak uzbune i uz svu moguće poštovanje prema vlasti e, moramo paziti što se dešava i ne smijemo se izvrgavati tako ruglu. Slažem se također e, s onim što je Ana rekla, dakle treba vidjeti da li su naši sugovornici naivni ili lažljivci. Ja osobno mislim da su cinični, što je drugačiji pogled na stvari. I postavljam se još jedno pitanje, dakle, glede svega onoga što ste rekli. Ja znam, e, dakle, mene zanima pitanje sljedivosti europskih financija ja znam kako stvari s tim stoje i osobito što se Etiopije tiče, u pitanju je naša vjerodostojnost Europske unije i vjerodostojnost sugovornika koje možemo imati na licu mjesta i koji traže našu pomoć. Dakle, mislim da moramo biti jako bazrivi, imamo puno posla po tom pitanju i drago mi je što imamo ovakav, ovakvu ekipu koja predsjeda ovim radom, jer mislim da na taj način možemo biti najučinkovitiji. Hvala gospodine Daktuson, imate riječ na jednu minutu, izvolite. Hvala, neću duljuti, ako nemate ništa protiv, govorit ću švedski. Eh, fall eh, av kränkningar Dakle, govorit ću o jednom slučaju kršenja ljudskih prava, o vrlo konkretnom slučaju, a riječ je o osobi koja se zove Fikeru Maru, riječ je o poznatom švedskom liječniku koji je uhićen prije tri godine u Etiopiji. Osumnjičen je za sudjelovanje u nekim e, kaznenim dijelima korupcije. No, prema švedskoj vladi on je nevin okolnosti koje su vezane uz sudski postupak e, na teret ovog liječnika su dosta sumnjive i on je sada u teškom zdravstvenom stanju i trebao bi ga što prije vratiti u Švedsku. Dakle, ja sam htio pitati SVD e, jesu li upoznati sa tim slučajem e, i što mogu učiniti kako bi se ta situacija riješila. Hvala. Imam sad strašan problem s vremenom, vidim da je nastala buka, molim vas sve da e, budete tiho i e, imam e, zapravo zahtjev od etiopske vlade, odnosno diplomatskog predstavništva koja želi govoriti dvije minute i mislim da i ovo pitanje gospodina Daktusona iznimno važno da e, ako mu nećemo sad odgovoriti treba dobiti odgovor u pisanom obliku. A sad dajem riječ veleposlanstvo Etiopije na dvije minute. Izvolite. Thank you very much, Hvala. Hvala odboru na njihovoj brizi i na zanimanju za razmjenu informacija o trenutačnom stanju u mojoj zemlji. Također želim e, iskoristiti ovu priliku e, kako, bih zahvalio Europskoj uniji na stalnoj pomoći u ovim teškim trenucima. Kao što znate, Europska unija je jedan od glavnih razvojnih partnera Etiopije i snažno surađujemo na području migracije, mira, sigurnosti i borbe protiv klimatskih promjena i tu je ta suradnja doista primjerna. unatoč stupnju napredovanja u Etiopiji ili u nekim slučajevima upravo zahvaljujući tome došlo je do nestabilnosti u dijelovima zemlje i također e, jasno je da su sve prosvjede zapravo iskoristili e, nemirovni elementi čiji vođe žive u SAD-u i u Europi i zbog toga je došlo do gubitka života, uništavanja imovine i to je stvorilo osjećaj nesigurnosti među stanovništvom. Moja zemlja je u, duboko žali zbog toga. Mi ćemo uspostaviti demokraciju u Etiopiji ne kako bismo zadovoljili druge, nego ćemo to učiniti zato jer je to potrebno našem stanovništvu i našoj zemlji. Sa više od 80 etničkih skupina u, u našoj zemlji nemamo drugih mogućnosti nego potpuno uspostaviti demokraciju. To znači da demokracija nije luksus, nego je pitanje preživljavanja. Pitanje je toga hoće li Etiopija biti dalje jedinstvena zemlja ili ne. No, u svakom slučaju, gospođo predsjedavajuća, vjerujemo da ne možemo uvesti demokraciju. Mi vjerujemo u dijalog, u rasprave, kao što je rekla gospođa Vigo. Mi ćemo to nastaviti činiti, no mi nismo vjereni da se demokracija može uvesti. Ona treba proizići iz same zemlje, iz samog naroda. Kao što ste vi sami svjesni, prošlo je tek 25 godina od kako smo uspjeli eh, uvesti demokraciju i e, u posljednjih 25 godina ostvarili smo velika napredovanja na području ljudskih prava. Imali smo niz izbora i lokalnih izbora i svaka etnička skupina u zemlji ima e, svoje sjedište u parlamentu i to je još jedna demokratska institucija. Također imamo i ured ombudsmana a naš e, odbor za ljudska prava doista dojmivo provodi istrage na temelju europskih preporuka i također smo uspostavili akcijski plan za zaštitu ljudskih prava, no međutim to ne znači da se ne susrećemo s određenim izazovima, oni su doista ogromni, ali u raspravama sa tim skupinama ostvarit ćemo više rezultata. Evo ako mi dopustite još 30 sekundi odgovorio bih na e, komentare gospodina Feliksa, naročito kada je riječ o pitanju o Romaca. Evo samo nekoliko riječi o tome. Regiju Romiju vode sami Romci tamošnji parlament je stavljeno 32% od Romaca i e, sam dom je, e, ima većinu Romaca. E, također šef države je Romac i također predsjednik zastupničkog doma je Romac. u, kabinetu ministara imamo više od trećine ministara iz naroda Romu Dakle, ne znam odakle ta tvrdnja o diskriminaciji i kada je riječ e, o uspostavi izvanrednog stanja, samo želim e, vas uvjeriti da će e, se i dalje pružati humanitarna pomoć u Etiopiji. Naravno da razgovaramo sa različitim dionicima u zemlji kao što je i izjavio predsjednik u svojem govoru o stanju Unije. Hvala. Hvala. Mi ćemo nastaviti i zapratiti situaciju u Etiopiji. Nadamo se da će poboljšati situacija s ljudskim pravima. Želim zahvaliti kolegama. Zaključujemo ovaj zajednički, ovo